Sorry Ispričavam se, Silvija Ivon. Sad ćemo započeti. E, Došlo samo dvoje članova, ali ipak možemo započeti. Dragi kolege, počet ćemo. E, malo smo promijenili e, dnevni red, pa počinjemo s točkom 10, borbom protiv prijevora i krivotvorenja bezgotovinskih sredstava plaćanja. Imamo prezentaciju um, izvjestiteljice Silvije Ivon Kaufman. Imamo nacrt izvješća. Silvija Ivon, ispričavam se zbog ovog kašnjenja. A evo, možete sada predstaviti svoje izvješće. Hvala gospodine predsjedavajući. Hvala i dobro jutro svim kolegama. Živimo u vremenima koja se mijenjaju. E, promjene su brze zbog digitalizacije, a sve to utječe na način plaćanja. Bezgotovinska sredstva plaćanja, kreditne kartice, online transferi, čak i korištenje virtualnih valuta, sve su dominantni načini plaćanja. Što to znači? To znači da dolaze, da, da to privlače i kriminalne aktivnosti. Kad pogledate brojke od 2013. godinu, 13. godine, kad je riječ o prijevarama s, kreditnim karticama, te brojke su doista alarmantne, a mislimo da je to tek vrh ledenog brijega. Nemamo, nažalost, e, dovoljno statistika o tome. Kad pogledamo prijevare putem interneta, često postoji tu i prekogranična dimenzija. Počinitelji i žrtve često nisu u istoj jurisdikciji što otežava istragu. Kad pogledate e, kaznena dijela ili trajanje kriminalnih aktivnosti i tu postoje razlike. Svrha direktive da se uspostave minimalni zahtjevi u pogledu sankcija koje bi se primjenjivale na kaznena djela u ovom području i mislim da je to nešto što vrijedi poduprijeti. Već imamo okvir koji je zacrtan 2001. godine, ali e, očito ta pravila nisu aktualna, pogotovo s obzirom na tehnološke promjene koje su se dogodile u međuvremenu. Niz je argumenata za revidiranje i ažuriranje tih pravila. Kad pogledate nekih, neke od promjena koje je predložila komisija, tu je proširenje područja primjene i s ciljem da se uključe i virtualne valute. Zatim uspostava ekvalencije između različitih kaznenih dijela kao i harmonizacija minimalnih i maksimalnih E, sankcija. Kad je riječ o jurisdikciji, i ta je pravila potrebno pojasniti. Tako da doista trebamo poduprijeti mjere koje bi trebale pomoći u borbi protiv prijevara. Iako je, dakle, ovo je prilično dobar, kvalitetan prijevod, e, prijedlog. Um, isto tako želimo jednostavniju, e, bolju suradnju između država i između nadležnih e, tijela e, kaznenog progona. I trebamo bliže surađivati i trebamo e, prikupljati europsku statistiku, statistiku na europskoj razini. Podupirem inicijativu komisije da iznese novi zakonodavni prijedlog jer se to uklapa i u lisabonizaciju što znači da sada parlament e, ima jednaka prava kao e, suzakonodavac u pogledu ovog dosjeja. Nadalje bih e, htjela neke stvari nadodati ovom komisijnom prijedlogu. U tom smislu sam predložila određene amandmane. Imamo pet ključnih točaka. Treba pojačati, povećati potporu žrtvama. Svi koji su bili žrtve prijevara vezanih uz kreditne kartice, e, sasvim sigurno je pretrpio negativne posljedice. To je i povreda ugleda, ali i drugih stvari. Zatim, istražni postupci trebaju biti pojednostavljeni i e, online notifikacije trebaju biti uspostavljene za prijavljivanje prijevara moramo omogućiti Eurojustu i Europolu da se potpuno uključe kako bismo sigurali europsku dodanu vrijednost. Kad je riječ o sprečavanju kazanih dijela, o prevenciji, to je od ključne važnosti, pogotovo kad govorimo o novim tehnologijama. E, potrošačima trebamo dati informacije kako bi i naučiti ih kako da se zaštite od prijevara sasvim je jasno da je u ovom području potrebno djelovati i zato želimo e, kraće razdoblje za provedbu i za prenošenje u nacionalno zakonodavstvo i želimo da komisija napravi evaluaciju nakon četiri godine. I da zaključim. Htjela bih istaknuti nešto važno. Kad je riječ o članku 2 prijedloga komisije, E, tu su navedene definicije. Navedene su sve relevantne definicije za ovu direktivu s ciljem koherentnosti s drugim direktivama. Razgovarali smo s odborom Ekon koji je nadležan za ovo izvješće i dogovorili, usuglasili smo se da ne bismo e, dopustili nikakve amandmane koje bi se odnosili na taj članak, članak 2 mislimo da je to povezano s direktivom za sprječavanje pranja novca. Dakle, nema promjena u pogledu definicija. Nekoliko komentara vezano uz rokove. Rokove za amandmane. Znači, rok za podnošenje amandmana 11. travnja u 17 sati. A 25. ili 6 travnja želimo raspravu o tim amandmanima i ako se uspijemo držati tog vremenskog e, roka roka 25. lipnja imali bismo glasovanje u odboru. Hvala vam na pozornosti. Hvala. Ova zadnja proceduralna napomena samo da pojasnim što ste rekli. Članak 2 prijedloga komisije potpada pod isključivu nadležnost odbora EKON. I e, kad je riječ o definicijama različitih sredstava e, plaćanja, to je u tom članku. E, stoga se trebamo pobrinuti da amandmani koji se odnose na taj članak, da se njima ne glasuje u Libeu. Ima li bilo kakvih komentara od izvjestitelja u sjeni. Izvolite. Hvala, gospodine predsjedavajući. Eh, mi podržavamo prijedlog komisije. Mislimo da je to jako važno u okviru proširenog eh, paketa Europske unije, ka, eh, Europske unije kako smo se borili protiv kibernetičkog kriminaliteta. Dakle, mi podržavamo ovaj prijedlog i radi se o provedbi mehanizama koji omogućuju olakšavanje komunikacije, odnosno prijavljivanja e, kaznenih dijela i komunikaciju između e, tijela kaznenog progona, uključujući i Europol koji bi trebao biti uključen u razmjenu informacija, e, a isto tako skraćuje se i rok za prenošenje direktive u nacionalno zakonodavstvo i to su mjere E, koje predlaže izvjestiteljica koje podržavamo. Mi smo e, surađivali, e, predložili smo amandmane koje nadamo se će se smatrati koje će izvjestiteljica smatrati korisnima i nadamo se da će popraviti tekst. Evo Jolie. Hvala, prije svega čestitam Selvi Kaufman na izvješću. Mislim da je to izvrstan temelj za rad. nova e, direktiva je jako važna e, i vi ste sami naglasili važnost te direktive u borbi protiv prijevara e, na europskom nivou. Posljednja okvirna uredba nije uzela u obzir neka, nek, neke nove načine plaćanja, prije svega mislim na e, virtualne valute. I isto tako pozdravljam e, jače uključivanje Europola i e, Eurojusta i naglašavate isto tako e, važnost zaštite žrtava. O tome ste također govorili. Isto tako postoji zapravo nedostatak represije u ovom području i ideja pojednostavnjivanja podnošenja žalbi, odnosno tužbi i online e, notifikacije će ubrzati taj postupak. Neki aspekti i dalje zaslužuju da ih se malo pojasni, odnosno precizira i treba neke stvari dodati. tako na primjer, mi mislimo možemo predložiti uspostavu um, financijske obavještajne agencije na europskoj razini. Već ste govorili o određenim kašnjenjima u prijavljivanju i nadamo se doista e, da ćemo uskoro doći do potrebnih kompromisa koji će usmjeriti ovaj dokument u pravome smjeru. Hvala. Hvala, gospodin Korao. E, hvala. Prije svega želim zahvaliti izvjestiteljici na njezinu radu, ali isto tako i komisiji na ovome prijedlogu koji e, podržavamo, kao što podržavamo i primjedbe izvjestiteljice. Poznajemo, upoznati smo sa važnim elementima i e, treba spriječiti kriminalne organizacije da to čine i treba im oduzeti resurse. E, e, prevoditelji mole govornika da sporije čita tekst jer ga prevoditelji nisu dobili. Dakle, e, dakle ovo je dio Eh, harmonizacije eh, pravila koja se odnose na sankcioniranje kaznenih dijela. Eh, treba, kao što je izvjestiteljica rekla, više inzistirati na zaštiti žrtava, a isto tako potrebne su i mjere za olakšavanje prijavljivanja ovih kaznenih dijela i to putem interneta. E, isto tako i ja sam tražio e, da se skrati rok za prenošenje u nacionalno zakonodavstvo. Isto tako treba poboljšati e, određene elemente komisijnog teksta. Zatim treba pojačati kontrole falsificiranja i potrebni su kriteriji za uređivanje sudske za određivanje sudske nadležnosti. E, treba izbjeći i sukob sudskih nadležnosti e, jer bitno je da se izbjegne da nijedna država članica se ne proglasi nadležnom i da se zapravo ne provode istrage. I naravno ja sam spreman na suradnju sa svima kako bismo dobili što učinkovitiji tekst i tako se borili protiv ovih kaznenih dijela koja su u socijalnom smislu doista eh, opasni. Gospodin eh, Zdehovski je sljedeći. Hvala, hvala eh, hvala Silvija na prezentaciji i hvala na izvrsno obavljenom poslu. Ja predlažem, dakle ja imam neke konkretne amandmane koje se odnose na neke konkretne stvari, ali ne iz nekog političkog razloga, već samo radi preciziranja. Htio bih da stvari budu rečene konkretnije, ali se potpuno slažem s eh, vašim tekstom i drago mi je da ste naglasili odgovornost država članica, e, zaštitu žrtava i tako dalje. Neću ponavljati što ste već rekli i doista e, sam zainteresiran i želim insistirati e, na zaštiti žrtava organiziranog kriminaliteta. Evo i doista veseli ovo vaše izvješće. Hvala Silvija Ivon. Sjajne reakcije izvjestitelja u sjeni. Želite li nešto reći na kraju? Hvala. Prije svega htjela bih zahvaliti svim kolegama. Doista sam zadovoljna što ste svi govorili o zaštiti žrtava, jer ovo je doista ključno pitanje iz perspektive parlamenta. Potrebna je jasna hjerarhija, jasna podjela odgovornosti i treba biti jas, trebaju biti jasna pravila vezana uz sudsku nadležnost i treba uključiti Eurojust. Potreb, mm, potreba nam je jasan okvir za odlučivanje, ne smijemo imati preklapanja i e, potrebna je dobra suradnja između država članica. Hvala vam na podršci, veselim se proučavanju vaših amandmana i uvjerena sam da ćemo uspjeti e, dobro surađivati kako bismo um, iznedrili kvalitetni nacrt ovog dokumenta. Hvala. Hvala Silvija Ivon. Komisija se javlja za riječ. Slažete li se? Izvolite. E, hvala. Pozdravljam nacrt izvješća, a pogotovo amandmane koji podržavaju, odnosno osnažuju podršku e, žrtvama malo smo zabrinuti zbog amandmana koji uključuju obvezatno prijavljivanje prijevara. Mi smo to proučavali u okviru ocjene učinka sa dionicima e, sa, iz civilnog, javnog i privatnog sektora. Mislimo da bi e, to predstavljalo preveliko opterećenje i za industriju i za druge e, sektore, a da ne bi dovelo do nekih praktičnih poboljšanja. E, potreban je ispravan okvir kako bismo se borili e, protiv prijevara, pogotovo putem interneta. Veselimo se suradnji s vama u mjesecima koji su ispred nas. Hvala, hvala vam na ovim zaključcima i hvala Silvija Ivon na obavljenom radu. Rok za podnošenje amandmana je, kao što je rekla izvjestiteljica, 11. travnja u 17 sati. Sada prelazimo na točku 11, ali prije toga ćemo pričekati gospodina Leđerija da nam se pridruži. On će doći u 9.45. Još uvijek nije došao. Uh, A kolege, ako se slažete, napravit ćemo kratku pauzu do 9.45 a nakon toga ćemo započeti s raspravom o točki 11 o Frontexu. Tako da molim vas vratite se u 9.45 u dvoranu. a bit boring and you getting a bit stressed. Dragi kolege, hvala vam na strpljenju. Gospodin Leđeri nam se u međuvremenu pridružio kao i službenica za temeljna prava Frontexa, gospođa Fernandez. Da vam objasnim e, kako ćemo raditi. E, imat ćemo prije svega kratku video prezentaciju, zato ste čuli glazbu. Zatim će nakon toga gospodin leđerije držati svoje izlaganje. E, najviše će se usredotočiti na operaciju Temis, tako da ću vam dati najnovije informacije o tome. No, kao i obično, kolege će moći postavljati pitanja koja su u djelokrugu rada Frontexa. Zatim, koordinatori su također naveli da bismo trebali pozvati gospođu Fernandez, koja je službenica za temeljna prava. I činilo nam se da je to također važan dio današnjeg sastanka. Ona će isto tako održati jedno kratko predavanje i moći ćete postaviti pitanja. E, to bi bila nadopuna izlaganju gospodina Leđerija. Evo to je bio kratki uvod, a sada možemo prijeći na ono što je najvažnije. Molim vas da pogledamo video snimku. Leđeri, please go ahead. Gospodine Leđeri, izvolite. Hvala vam gospodine predsjedniče i dobro jutro svim uvaženim zastupnicima Europskog parlamenta. Vidjeli ste ovu video snimku. To je sažetak e, glavnih e, operacija u sklopu Temisa. Htio bih se vratiti na sam početak djelovanja ove operacije i želim vas podsjetiti na zajedničke aktivnosti koje smo proveli sa državama članicama, posebno sa Italijom. Sve je počelo u ljeto 2017. godine na zahtjev Italije, ali e, se to isto tako je bila posljedica i naših vlastitih istraživanja. Naime, ustanovili smo da je došlo do promjene u određenim obrazcima migracija na sredozemlju, dakle direktno iz Turske u Italiju, iz Grčke u Italiju. E, bilo je više sigurnosnih prijetnji, trgovine drogom i potencijalnih terorističkih e, ugroza zbog neprimjećenih e, dolazaka u kontekstu djelovanja Daesha u Siriji i Iraku. 1. veljače ove godine operacija Temis je službeno inaugurirana i zapravo je spoj nastavka nekadašnjih aktivnosti i vođenja novih. Krenut ću dakle od nastavka operacija u sklopu e, Tritona. Kao prvo spašavanje na moru je sastavni dio mandata i ciljeva operacije Temis. Frontexovi resursi su stavljeni na raspolaganje centrima, e, pomorskim centrima za spašavanje i naše operativno područje ne ograničava e, geografski pojas gdje se odvijaju operacije spašavanja na moru. Imamo također žarišne točke u Italiji gdje se obavljaju aktivnosti pregleda migranata, uzimanja otisaka prstiju i e, identificiranja ranjivih osoba koje se upućuju u EAZO ili se pak o, upućuju na e, dodatne aktivnosti koje provode e, talijanske službe ili Europol u slučaju da postoje neke sumnje vezano uz sigurnost. Također imamo tjesnu e, suradnju sa Onomet Sofijem kao što je to bilo od početka 2015. godine. Zatim, koji su e, novi aspekti koji se pojavljuju u sklopu Temisa? E, htio bih vas podsjetiti da mi isto tako razvijamo i e, dužnosti granične straže, odnosno obalne straže. I na temelju iskustva iz prošle godine razradili smo jedan bolji koncept djelovanja obalne straže koje su više usmjerene na policijski rad, zajedno, dakle uz zadaće spašavanja na moru. Samo da vas podsjetim, prošle godine je bilo oko 800 eh, razmjena formulara sa ESKOM i sa EMZom. Tako da smo u tom smislu e, osnažili kapacitete Europske obalne straže. E, nadalje, e, također smo se poslužili iskustvima policijskih e, službi u području trgovine drogom na području Italije, Grčke i Albanije. Iz tog razloga smo sve aktivnosti policijskog rada usmjerili na to područje. Nadalje, Poslužili smo se također i podacima iz e, zračnog e, zračnog nadzora sa našim zrakoplovima i uspjeli smo detektirati e, do sada neprimjećene tokove, što nam je bilo relevantno iz višeg razloga, dakle to su ti neprimjećeni migracijski tokovi posebno iz Alžira i Tunisa. Zatim pojavila se i određena sigurnosna, e, sigurnosni problemi povezani sa tim neuobičajenim i neprimjećenim migracijskim tokovima iz Alžira i Tunisa. A tu su isto tako i druge aktivnosti kao što je e, nezakoniti ribolov i e, nezakonita trgovina drogom. Nadalje, u sklopu operacije Temis imamo i nadzor granica na e, talijanskom otoku, kao što je termovizija i to na Siciliji i drugim otocima, a cilj je tih aktivnosti da budemo spremni na dolazak osoba e, koji nisu u stanju doći do određenih dijelova tajanskog teritorija. Zatim smo također redefinirali operacijsko područje u suradnji sa talijanskim vlastima. Kao što znate, temeljem uredbe e, izvršni direktor potpisuje operativni plan, međutim e, mora se pobrinuti da se nadležna tijela zemlje domaćina s time slažu. Dakle, u ovom slučaju su to bile talijanske vlasti. Tako da smo proširili operativno područje od e, zapadnog dijela Sardinije do Jadranskog mora E, prema reki Zapadnog Balkana, a na zahtjev talijanskih vlasti e, naše operativno područje se ne preklapa sa prijavljenim e, zonom Malte za spašavanje na moru, a na zahtjev Italije isto tako se ne preklapa sa libijskom zonom za spašavanje. Kao što se možda sjećate, prošle godine je deklarirana službeno i ta libijska zona. Uh, Također smo e, izvukli neke zaključke iz dosadašnjih e, prikupljanja podataka. Vjerojatno se sjećate da Frontex ima pravo prikupljanja osobnih podataka e, u sklopu aktivnosti debriefinga na vanjskoj granici. Dakle, e, izvukli smo neke zaključke na koji način se prikupljaju e, podaci sa nacionalnim policijskim službama o svim državama članicama te sa Europolom koji je da kako naš glavni partner u tom smislu. Evo kako smo postupno došli do novog operativnog plana, nove operacije Temis i novog naziva E, koji bolje odražava činjenicu da je snažni naglasak na e, policijskoj djelatnosti. E, Temes je boginja dakle upravo tom, tog područja. U međuvremenu smo radili također na razvoju obalne straže koja vrlo djelotvorno doprinosi aktivnostima traganja i spašavanja. I sada ću vam ukratko iznijeti e, neke zaključke. Prije svega iz operativnog plana jasno proizlazi da nakon da će nakon tromjesečne provedbe e, temisa doći do e, evaluacije. usuglašeno je da je da će se evaluacija odraditi nakon tri mjeseci, što bi značilo da ćemo mi zajedno s talijanskim vlastima provesti tu evaluaciju krajem travnja. Ove godine od 1. siječnja bilo je oko e, presretnuto oko 6000 nezakonitih migranata na srednjem Mediteranu, što je što je manje nego prethodne godine. Zanimljivo je da e, samo 71% odlazaka je iz Libije, a prošle godine je bilo više od 95%. Dakle, e, trenutno e, na Tunis otpada 20%. Izravni prelasci iz Turske u Grčku 5%, Alžir 2%, Grčka morskim putem, dakle Grčke prema Italiji 2%. Imali smo čak jedan slučaj iz Crne Gore. Preuranjeno je ocijeniti je li to novi trend ili pokušaj da se probije nova migrantska ruta sa zapadnog Balkana na e, talijansko kopno. Što se tiče nacionalne pripadnosti, E, najzastupljeniji su, zastupljeniji su Eritrejci, bilo ih je oko 1500 ove godine, a e, druga po redu nacionalnost su Tunižani kojih ima gotovo 1200, nakon toga Nigerija, Pakistan, Libija, to je novo, dakle imamo i libijske migrante što je zapravo novi trend i isto tako obala bijelokosti. kosti. E, Pogledao sam brojke e, vezane uz traganje i spašavanje. Od početka ove godine Frontex je bio uključen u 23% e, slučajeva spašavanja i traganja, što znači da broj incidenata, ali isto tako i broj spašenih osoba, 23%, i to je isti udio kao i 2017. godine, tako da je Frontex bio zaslužan za 23% slučajeva traganja i spašavanja prošle godine. Međutim, to nije konačna evaluacija, jer kao što sam rekao, mi ćemo dati konačnu evaluaciju e, krajem travnja zajedno sa talijanskim vlastima. Što se tiče e, suzbijanja trgovine e, drogom, imali smo prije tri dana vrlo uspješnu operaciju, 50 550 kilograma marihuane smo našli pomoću zrakoplova. Taj zrakoplov je patrolirao u području blizu Pulje na e, jugoistoku Italije preko puta Albanije i tu je zamijećeno sumnjivo ponašanje, tako da su oni stupili u kontakt sa talijanskom policijom. U zaključku bih htio naglasiti da e, tjesno pratimo utjecaj temisa na aktivnosti traganja i spašavanja na moru i Vidimo da se ove operacije Temisa uklapaju u jedno e, kompleksnije okruženje na sredozumlje. Sad postoje različite rute sa novim potencijalnim zemljama odlaska. Kao što sam spomenuo, Tunis je jedna od njih, ali nije jedina. Zatim postoje fleksibilnije i bolje ustrojene e, skupine organiziranog kriminala, dakle e, kriminalne koalicije koje se bave e, različitim djelatnostima kao što je trgovina ljudima, trgovina zlo, drogama i bave se također i drugim nezakonitim aktivnostima poput trgovine oružjem. Osim toga, E, dakle, i e, krijumčarenje je također e, sve raširenije, što je relevantno za carinsku službu i e, u kontekstu integriranog upravljanja granicom. Ne želim pretjerivati, ali mislim da mogu reći da smo svi svjesni da sigurnosni problemi i prijetnja terorizma nije niža nego što je to bio slučaj prije nekoliko godina i e, prelazak granica e, mora biti pod kontrolom i moramo biti sigurni da to nije vezano uz neke sigurnosne prijetnje. Hvala vam lijepo i mislim da sada mogu predati riječ Inmakuladi, službenici za temeljna prava naše agencije, tako da nam i ona nešto kaže o tome i svoje i svoj kuta gledanja. Samo da objasnim da gospodin Fernandez će doći na ovaj sastanak na zahtjev kolega. Prvi puta ste se obratili ovom odboru Libe, ali prije nekog vremena. Dakle, izvolite, imate riječ, a onda ćemo e, otvoriti raspravu. Hvala gospodine predsjedatelju, hvala vam puno što ste me dali riječ, što ste me pozvali da se obradim e, članovima odbora Libe u parlamentu. Čast mi je biti ovdje kao savjetnica koja radi u agenciji kao neovisni savjetnik. Ja sam zamoljena da vas izvestimo tri pitanja. Prvo je funkcioniranje mehanizama žalbi to je izazovalo puno zanimanja u parlamentu u smislu postavljanja novih uredbi o e, obalnoj straži EU, unije, također situacija sa operacijama i treće da govorimo o vremenskom rasporedu. I ja ću to napraviti ovim redom. Što se tiče mehanizma za žalbe, to je uspostavljeno u e, Europskoj agenciji za obalnu stražu početkom listopada 2016. godine. okretko radi, radi se o zapravo mehanizam e, praćenja e, ljudskih prava i omogućava pojedincima da se žale izravno časniku za temeljna prava i njihova kršenja. Kad dobijemo žalbu, onda vidimo da li je žalba prihvatljiva, ali ne e, propitujemo <clears throat> dokaze, radi se samo o tome da li se radi o aktivnosti koja je e, bila u području e, djelovanja Frontexa. Zatim te predmete upućujemo državama članicama na razmatranje E, ovisno o tome gdje, se, e, gdje je do kršenja ljudskih prava došlo. I nakon toga ta država ili izvršni direktor e, prate predmet i i dolaze do nalaza o kojima nas izvišuju da se predmet konsolidira i zatvori. Prije no prije ovoga razdoblja kada e, smo zapravo stvari organizirali, bilo je puno stvari koje su e, postojale u tom mehanizmu za žalbe godinu pol dana. Tehnički smo uspostavili automatsko upravljanje predmetima, zatim formular za žalbe koji je na našim web stranicama, onda smo imali konzultativni forum za E, temeljna prava agencije. Također smo napravili pravila za izvršnog direktora i počeli smo zapravo e, određivati koje su to e, institucije kojima treba uputiti te predmete u kojima se pojedinci žale na postupanje Frontexa. E, distribuirali smo formulare, i materijale za osvješćivanje o odvijenju operacije u tim područjima. Materijale su prevedeni na deset različitih jezika što je imalo za cilj veću e, dostupnost ovog mehanizma većem broju ljudi. Sve je to podostupno na e, stranicama internetskim Frontexa. Također imamo novu internetsku stranicu koja omogućava izravan pristup e, e, mehanizmu za žalbe online, znači ne treba to printati, pisati i slati poštom, već se to može izravno na e, internetskoj stranici. Do sad smo primili 19 takvih žalbi, pet E, je prihvaćeno i one su se odnosile na optužbe za e, kršenje prava na izilo, zaštite u slučaju ekstradicije, e, učinkoviti lijek u slučaju suđenja, a jedan predmet je uključivao prava djeteta. Tri od pet su još uvijek otvoreni, još uvijek čekaju e, procjenu časnika za temeljna ljudska prava i e, odluku e, institucije u državama članicama. U jednom slučaju Čisnik je u dogovoru sa izvršnim e, direktorom e, očitovao se pismeno na e, žalbu države članice. Što se tiče onih predmeta koji nisu smatrani prihvatljivim, to je bilo kad se to nije ticalo područja u kojima agencija djeluje, zatim uvjeta pritvaranja i nekih pitanja koje se tiču medija, odluke o izilu koje se još čekaju i E, e, pitanja koje postavljaju e, ljudi zašto do odluke nije došlo ili konačnih odluka o povratu na koje je uložena žalba, ali to sve skupa nije u nadležnosti Frontexa. U svim tim predmetima časnici su te žalbe uputili na nacionalnim mehanizmima za žalbe i jer to u većini država član E, članica postoji u informacijskom sustavu. E, željela bih naglasiti da procjena o, kojim se e, temeljnim pravima radi, to je nešto što mi radimo, a to ne dolazi od samih žalitelja i ne treba nam pri tome pomoć pravnika. Željela bih zaista pozdraviti i pohvaliti podrško e, podršku konzulativnog forma koji je napravio ovaj sustav, reviziju trenutnih pravila i, i na njihovom budućem zalaganju u radu ovog mehanizma. To će biti vrlo važno da bi se omogućilo ljudima koji se trebaju žaliti i koji zaista su imali poteškoće da se žale. Što se drugog pitanja tiče, operativnih pitanja, mi smo dobili na vrijeme, iako je vrijeme bilo kratko, za tako mali tim, mi smo dobili e, imali interne konzultacije o svim operativnim aspektima djelovanja unutar roka koji je za to e, određen. To je kratak rok, ali dalje pokušavamo e, dati sve naše observacije o tom planu, to je e, nešto što bi trebalo e, trajati drugo, ali pokušavamo uspostaviti mehanizme za e, sprječavanje kršenja temeljnih ljudskih prava. Unutar opernih pranova želimo zajamčiti zaštitu temeljnih prava kao aktivnost unutar operacije trenutno radimo na tehničkoj razini da se to promijeni i e, to e, je nešto čime se mogu mjeriti ciljevi e, pružanje podrške i zajamčenim zaštiti ljudskih prava. Kao što je izvršni direktor već rekao, u planovima se predvađa da postoji mehanizam referiranja osoba kojima je potreba međunarodna zaštita, zatim e, žrtava trgovine ljudima, nepraćenim maloljetnicima, svima njima kojima treba pomoć, ta se pomoć, odnosno mehanizmi za pomoć razvijaju. E, to se već dva puta događalo, prošle godine i ove godine. Mi smo sada u procesu evaluacije e, da vidimo treba li nešto pojasniti, treba li dati dodatne informacije na konkretnim primjeri sa terena. Također želimo e, dati uputstva, informacije koje se odnose na mehanizam za žalbe i to časnicima koji rade na terenu koji zaprimaju te žalbe. Općenito kada govorimo o izazovima eh, koja se tiču eh, temeljnih prava, eh, pristup mehanizmu za zaštitu tih prava je izazovan jer netko nešto od toga su vrlo kompleksna pitanja, recimo pitanja apartida, odnosno ljudi bez nacionalnosti. E, u svim našim operacijama to e, e, uzimamo u obzir. Nedavno smo također se osredotočili više na pružanje naputaka o pitanjima zaštite rodnih prava i prava djeteta i u tom smislu da šaljemo instrukcije našim operativnim timovima. Što se tiče djece neko vrijeme razvijemo koncept e, e, vega djece, e, to smo počeli na aerodromima tu su napoci o tome kako identificirati e, djecu koja su izložena većem e, riziku i kako ih uputiti u e, institucijama za zaštitu djece u državama članicama. Treba poštovati prava i najbolje i ono što je u najboljem interesu djeteta u svim tim aktivnostima. Izdali smo priručnik sa tim instrukcijama e, koje smo podijelili na graničnim prelazima. Što se tiče e, e, uključivanja rodnog pitanja u našu politiku, tražili smo da imamo više žena policajaca koje će se baviti pitanjima E, trgovine ljudskim e, ljudima, ali ne samo time. Također surađujemo sa direktorim, e, koji će nam pomoći da operacionaliziramo ovu ideju. Konzultativni forum se također u tome jako angažira. Mi smo da u za, finalnim E, finalnoj fazi identificirane djece kao što recimo e, njihov uzimanje tos e, otisak prstaju, treba utvrditi pravo dobo osobe i treba reći da bi tu proceduru trebali provoditi e, osobe istog spola kao i oni koji se podvrgavaju e, podvrgava e, ispitivanju identiteta i dobi. To su neka pitanja na kojima radimo sa svim operativnim institucijama. Također kad govorimo o tome treba biti optimističan time što je nedavno stvoren e, e, zapravo jedan, katalog e, onih koji se bave prisilnim povratkom, uključujući i prisilan povratak maloljetnika od početka operativnih, odnosno novih operativnih uredbe. Dobili smo više od 115 takvih izvješća i mi smo e, naišli na tri zaključka. Medicinska pitanja su vrlo važna za takvu operaciju povrata. Mi želimo da se e, dobije, da se svi ljudi podvrgnu medicinskim e, pregledu i da dobiju zeleno svjetlo za let. A kad postoje nepoznata zdravstvena situacija, nepraćene maloljetnike tretiramo vrlo oprezno u svim Frontexovim operacijama kako bismo zaštitili prava djeteta jer je to vrlo delikatna stvar e, o kojoj treba voditi računa. Što se tiče usredočavanja na e, e, o druge stvari želim vam nešto reći što se dogodilo pozitivno. Identifikacija ranjivih skupina uključena je u operativni plan i kao što vjerojatno znate, specifične procedure su se napravile za žarišne točke za maloljetnike, žrtve trgovine ljudima. To je sve opisano u našim planovima. Zatim imamo vega djecu, djeca koja su izložena riziku, e, to je također u, našim operativnim planovima kao pilot i ja i konzultativni forum smo aktivno sudjelovali u pripremi ovoga priručnika. Moram se složiti sa e, izvršnim direktorom koji je rekao da podrška e, o ovim operacijama je jedan e, od naših ciljeva, ciljeva drugi cilj u operacijama već ste čuli kakva su gledišta o tome E, povećali smo zaštitu e, temeljnih prava u screeningu, u debriefingu, e, maloljetnice se ne debriefiraju kao dio Frontexovih operacija, zatim uzimanje otisaka prstiju, pomoć prevoditelja kako bismo dobili više informacije i pružili više informacije o tome što je to uzimanje otisaka prstiju prije nego što pređemo na bilo bilo kakav postupak. Zatim e, e, imamo nekoliko problema i e, pokušamo ih riješiti i interno trebaju nam više informacija lokalno zbog različitih mjesta gdje iskrcavanja i različitih žarišnih točaka i u smislu ko su te vlasti kojima takve ljude treba uputiti Uvijek to radimo u, koordinaciji sa lokalnim policijskim strukturama. E, trgovina ljudima i dalje se diskretno e, prati. Treba u praksi učiniti još više napora. Do sada smo e, imali kampanje podizanja svijesti i treninga stvari se moraju više implementirati u praksi. Također imamo i problem sa iskrcajem izvan e, trenutnih žarišnih točaka jer e, se tu radi o pružanju prihvata osnovnih e, životnih potreba, medicinske e, e, skrbi što se teže pruža nego u žarišnim točkama. Osim toga, ti ljudi ne mogu dobiti informacije o postupku traženja azila. Bliska suradnja i se traži za sve aktivnosti koje se tiču e, faze predpovratka Moram poslati e, promatrače u treće zemlje koji će se baviti dokumentacijom i koji se tamo mogu nalaziti kada je oprostite morat ćete završiti jer imamo vremena samo do 10.15 e, jamstva da će to biti samo nakon zaštite, međunarodne zaštite koja je pružena i kada nepraćeni maloljetnici inzistiraju da se e, e, časnici aktivnije bave otkrivanjem e, pravo dobi tih ljudi. Također rodna pitanja, pitanja spola su vrlo bitna. nećemo imati pitanje da vam se postave pitanja, prostite. Evo sad, e, e, vam dajem dvije ili tri minute za pitanje, izvolite. Hvala predsjedatelju, hvala prije svega gospodinu Ležeriju što je došao i što nam je dao svoju podrobnu prezentaciju. Neću vam uzeti puno vremena, ali puno se razgovaralo o, novim Frontexovim operacijama, koliko će to odstupiti od prethodnih misija, uključujući i Triton dva pitanja e, koja molim da, na koje molim odgovorite. Prvo što se tiče područja operacija, koliko sjevernije idete od Trajentona i zašto se to e, promijenilo? E, molim vas da nam o tome više kažete nego što ste nam do sada rekli E, to će biti e, blizu Libiji kako bi se e, spriječio gubitak života. Drugo, razgovaralo se jako puno o mjestima iskrcaja. Možete li nam reći da li će to biti blizu na sigurnoj luci ili blizu bilo kojeg mjesta koje je sigurno za ljude ili će to ovisiti o koordinaciji operacija? Kako ćete interpretirati ta pravila? I konačno kad govorimo o brojkama, naročito povećanju dolazaka iz Libije. Očekujete li da će se e, po mediteranskom e, putu e, doći do većeg dolaska, većeg broja dolazaka? Gospodin Dijas de Mero. Hvala gospodinu Leđeriju i gospođi Fernandez. Ovdje sam primijetio i transformaciju Frontexa kao i promjenu nadležnosti. Imam pitanja koja bih htio postaviti. Prije svega hotspotovi. Kao što znamo, postoje nove administrativne strukture koje okupljaju različite agencije, EASO, Frontex, Europol i tako dalje. Pa me zanima koja je uloga Frontexa u hotspotovima? Radi li se o identifikaciji, prijevozu, o čemu? Zašto ima toliko agencija koje su uključene? Kada sam govorio o metamorfozi, odnosno transformaciji, ne radi se samo ovdje o spašavanju života, o traganju i spašavanju. Govorimo i o trgovini, odnosno krijumčarenju droga, e, ilegalnom ribolovu, terorizmu, krijumčarenju oružja. Ovdje govorimo o e, zapravo obavištenim podacima o kriminalitetu i koja je uloga Frontexa u tom smislu, jer vaša nadležnost čini se da je neograničena kakvu ulogu Frontex može igrati i što Europol može napraviti. Gospodine Leđeri, možete li mi molim vas objasniti koja je pravna osnova osim uredbe, gdje je tu osnova, pravna osnova da se uđe u to područje koje se odnosi na obavještajni rad u području kriminaliteta. Nemojte me krivo shvatiti, samo bih htio pojašnjenja. Hvala, gospođa Kjenge. Hvala. I ja sam vam zahvalan, zahvalna. E, svi znamo da traganje i spašavanje su ključni elementi ove operacije. No, unato širokom obuhvatu e, ne, nije obuhvaćeno cijelo sredozemlje. 23% operacija traganja i spašavanja je spomenuto. U drugim slučajevima često zapravo interveniraju brodovi e, nevladinih udruga i to vrlo hrabro. Oni provode te operacije traganja i spašavanja i preuzimaju određene rizike. Dakle, u kakvim slučajevima, u kojim slučajevima takve operacije civilnog sektora se mogu smatrati kao pomoć krmčarinu ljudi. Zatim kad je riječ o Tripoliju i vladi u Tripoliju, ovakve operacije i dakle postoje i e, moram reći da postoji odnos između ljudskih prava i ovih operacija koja su ljudska prava izbjeglica koje spašavaju libijske vlasti. E, očekuje se da se poštuju njihova temeljna prava, njihovo dostojanstvo, zato što su neki migranti presreteni i poslani u Libiju i lišeni su temeljnih prava. Dakle, što je sa pravom na zdravlje? Također bih htjela saznati možemo li govoriti o etnopsihijatriji za osobe koje dođu, e, kako pristupiti, kako im osigurati liječničku skrb. Zatim je tu žena koja je preminula prelazeći granicu i puno je takvih slučajeva. I na kraju htjela bih e, spomenuti pravo na obrazovanje. Da li se to poštuje kad govorimo o tim došecima? Jer je to pravo koje je teško, te, često uskraćeno došecima i oni nemaju takvo pravo. Kad je riječ e, o maloljetnicima i o drugim došljecima, e, da li se provjerava imaju li sve svoje organe jer je tu i problem krijumčarenja organima. Gospođa Steven se sljedeća. E, hvala. Ja bih htjela reagirati na brojke koje nam je iznio Frontex. E, osobe sa sjevera Afrike sada dolaze u manjem broju u Europu. A, e, a prošloga vikenda pročitala sam u novinama da europska inicijativa za stabilnost a to je jedan europski think tank, analitička institucija, drži da zapravo je situacija suprotna. Brojke se povećavaju. Više od 10.000 osoba je tražilo azil samo u Belgiji i taj trend se ne smanjuje, uključujući i grčke otoke tijekom drugog semestra prošle godine. Dva puta više osoba je došlo nego tijekom godin, prethodnih godinu i pol. U Njemačkoj i Francuskoj je broj zahtjeva također povećan. Dakle, moje pitanje je sljedeće. Da li vi zadnjih mjeseci primjećujete da se taj trend pojačava ili ne? jer imamo veliki problem. Dakle, ovaj think tank koji sam spomenula također kaže da e, da problemi u Italiji i Grčkoj proizlaze iz, ti, iz činjenice da oni postupak azila ne provode kako bi trebali, e, tako da puno ljudi tamo čeka i ljudi izgube strpljenje. jer znaju da u Grčkoj i Italiji vlasti e, ne obrađuju njihove zahtjeve dovoljno brzo pa bježe u druge zemlje. Hoće li se talijanske grčke vlasti i dalje susretati s ovakvim problemima ili je to stvar prošlosti? Jesu li danas procedure harmonizirane efikasnije? Nadalje, što se događa s E, europskim sredstvima, jer i to je nešto što doista iritira kad govorimo o ovom problemu. gospođo Spinelli. Hvala, gospodine predsjedavajući. Ja bih htjela zahvaliti gospodinu Leđeriju, a pogotovo gospođi Fernandez, na obavljenom poslu. Gospođo Fernandez, e, htjela bih vam postaviti jedno pitanje. Imate li dovoljno resursa i zaposlenika za obavljanje vašeg važnog posla? Imam i nekoliko pitanja koja se odnose na Libiju i na Temis. Kad je riječ o Libiji, htjela bih reći da zona SAR u Libiji, prema mojim saznanjima, ne postoji i to je bilo i službeno potvrđeno, službeno putem uh, e, e, OMI-a. Zato što, odnosno putem Međunarodne pomorske organizacije. I Libija se povukla iz te zone i to predstavlja ogromni problem jer zona SAR je stvorena kako bi se smanjile aktivnosti e, brodova iz civilnog sektora i kako bi libici mogli e, uz tu pomoć obavljati kontrolu za koju nisu sposobni. E, već smo čuli to pitanje, a to su pravila o iskrcavanju što su to place of safety? Sigurno mjesto. treća primjedba. rez. Napravljen je rez e, u odnosu na Triton, jer kad je riječ o Tritonu bilo je 35 tisuća za operacije, a danas smo spali na 24 tisuće. I postavlja se sljedeće pitanje. Nemamo više brodova, normalnih brodova, ali imamo pneumatske gumene brodove. Kad je riječ o 24 milje, to potpada pod e, talijansku nadležnost. Međutim, e, ti gumenjaci potonu prije nego što dostignu te 24 milje. Hvala. Hvala, gospođo Grapini. Hvala. Hvala, evo tu sam. Imam nekoliko pitanja za dvoje predstavnika Frontexa vezano uz njihove prezentacije. Prvo, kad je E, imam pitanje za direktora. Rekli ste da više od 6000 ilegalnih migranata su došli i da je rizik od terorizma se nije smanjio u odnosu na razdoblje od prije dvije godine. Jutros kada sam došla u parlament vidjela sam obhodnje, vojno obhodnje, to su bili naoružani vojnici kao europljanku, to me doista plaši kao da smo pod opsadom, a sad je mirno dopsko razdoblje, a ne, rad. rat. Budući da ste vi specijalizirana agencija, što predlažete vijeću, parlamentu, što trebamo učiniti da bismo smanjili taj rizik od terorizma? Jer rekli ste da se rizik nije smanjio. Naravno, razmišljamo o migrantima, o ljudskim životima i kako, oni dola, kako da oni dođu, ali kako zaustaviti odnosno dokinuti, prekinuti izvor e, migracija. Tu je i pitanje terorizma. E, prije nekoliko e, dana dogodio se novi teroristički čin u Francuskoj. Tu su novi mehanizmi, to je povezano s mojim pitanjem za gospođu Fernandez. Rekli ste da postoji, postoji mehanizam za rješavanje pritužbi, ali ne razumijem nešto. E, e, određivanje dopustivosti pritužbi podliježe vrlo strogim postupcima, ali e, ako vi prihvatite tek 30 posto tih pritužbi, čini se da taj sustav ne funkcionira. Jer od 19 pritužbi vi ste zaprimili, odnosno prihvatili samo pet ili to moguće. Naravno, svi se slažemo da je Frontex e, važan, sigurnost je važna, ali kako se osigurati odnosno osigurati zaštitu, odnosno sigurnost europskih građana. Hoće li razina sigurnosti e, se poboljšati ili e, pogoršati, kako promijeniti stvari. Gospodin Urtasun. Hvala. Gospodine Leđeri, Kao što e, znamo, civilno društvo je uključeno u aktivnosti Frontex. Financial Times je, je objavio članak o tome. Bilo ih je 11 takvih um, NGO-ova, odnosno vladinih e, e, udruga, sada je samo jedan takav brod ostao. Kažete da ne želite vratiti izbjeglice u Libiju, ali zašto imate uputu da se brodovi skreću u libijske vode. Gospođa Svineli je rekla da je Međunarodna pomorska organizacija već isključila mogućnost djelovanja u Libiji hoće li e, te obhodnje libijskim vodama, mislim što, što ne rade tamo te, e, te obhodnje, vojne obhodnje u libijskim e, vodama. Isto tako pravila vezana uz krijumčarenje migranata vrlo su jasna. Morate zarađivati da bi se vas se smatralo krijumčarem i e, zapravo je diskrecijsko pravo država članica kako postupaju s nevladinim udrugama u tom smislu. Moraju imati pravila. Ne možete optuživati nevladine udruge e, da na ovaj način umčare migrante. Imate li dovoljna sredstva da biste proveli sav posao koji se od vas traži? Dakle, to je ključno pitanje. Trenutno slušamo izvješća prema kojima agencija nema adekvatna sredstva da bi provodila sve zadatke e, u okviru svoga mandata. Hvala, gospodin Jurek. Hvala. Doista me zanimala druga točka o kojoj smo danas govorili i on, to je spomenuto više puta. Ta ideja da velika većina migranata dolazi iz Tunisa, to je nešto što je doista zanimljivo i doista vam zahvaljujem na tome. To pokazuje sasvim jasno da ne da se ne bavimo ljudima koji samo dolaze iz Tunisa, već se bavimo tuniskim državljanima. Mi smo ste bili pod dojmom da je Tunis stabilna zemlja koja ima, koja je prošla e, relativno bezbolnu tranziciju iz diktature u demokraciju. Pa je, otuda moje pitanje, moje sljedeće pitanje. Zašto se pojavila ta nova, taj novi izvor migracija? Koji je uzrok tih migracija? Govorimo li isključivo o tuniskim građanima, državljanima ili se radi o kriminalnim organizacijama koje su aktivne i u Siriji i u drugim zemljama. Gospođa Kosta, hvala što ste mi dali riječ, eh, hvala gospodinu Leđeriju i gospođi Fernandes na važnim prezentacijama. Moji kolege su već puno toga rekli, ali bi se htjela osvrnuti na jedan aspekt. Kada je pokrenut e, ta operacija Temis, Italija je smatrala da je to napredak u odnosu na prethodne obveze. Za Italiju prihvaćanje većine naravno e, operacije e, teku na sredu te demlju izvršavaju u Italiji, pa posljednjih tri mjeseca, odnosno imate podatke e, za zadnja dva mjeseca i tijekom tog razdoblja i druge zemlje su počele primati e, migrante. Znamo da je broj e, osoba se smanjio, ali rastu brojke osoba koje dolaze iz Tunisa. I zanima me koje to zemlje koje primaju najviše migranata. I 3000 migranata je došlo, a unatoč tome operacije prijavljivanja registracije sada su proširene i obavljaju se u 100% iznosu, uvijek se uzimaju digitalni odisci prstiju, međutim uvijek se postavlja pitanje vezano uz drugu etapu prihvata, a tu je e, još jedno pitanje što je u nadležnosti Frontexa. Rekla se da većina migranata dolazi iz Eritreje, obale, Bjelokosti i Nigerije, a te zemlje nisu na listi zemalja e, kojima se automatski e, nudi međunarodna zaštita u nekoj drugoj zemlji. Pa me zanima e, vaša ocjena ove druge faze prihvata. Imam još jedno pitanje. Malo me živcira činjenica da od prosinca prošle godine libijske vlasti su odustale od od certificiranja zone SAR. E, Međunarodna pomorska organizacija kao dio UN-a je tu prisutna i prema vašem iskustvu možete li e, obuhvatiti libijske zone i kako riješiti to pitanje? I drugi su postavili ovo pitanje. Radi se o najbližem mjestu gdje se ljudi iskrcavaju, ali to mjesto treba biti i najsigurnije. Zatim je tu i pitanje maloljetnika bez pratnje. E, već dvije godine u Italiji se provodi aktivnost koja cilja na određenu zajednicu i tu je ubrzani postupak i tako dalje kako bi što kraće bili na mjestu dolaska. Vrijedi li to i za Maltu i za Grčku? Dakle, zanima me da li e, sve zemlje imaju e, pravila vezana uz e, maloljetnike bez pratnje koji su u skladu s međunarodnim konvencijama. Hvala. Gospodine Lađerjevo, izvolite vi prvi a nakon toga će na redu biti gospođa Fernandez. There were some questions, uh, first of all, about uh, uh, places of disembarkation uh, in the context of... Kad je riječ o mjestu iskrcavanja u kontekstu operacije Temis, operativno područje Temisa usuglašeno je s talijanskim vlastima. To je pravilo koje proizlaze iz naše uredbe. Na zahtjev talijanskih vlasti operativno područje tenisa je ograničeno na prijavljenu e, zonu pa, traganja i spašavanja, a tu zonu je proglasila Italija. Pravila iskrcavanja su jasna. Primjenjujemo međunarodno pravo i europske uredbe, odnosno propisi. Uredba 65 iz 2014. godine primjenjuje se na operacije Frontexa. A tu su i odredbe iz međunarodnog prava, prije svega međunarodnog prava mora, e, koja se primjenjuju na iskrcavanja. E, treba ponoviti, i sasvim je jasno, da nema iskrcavanja u e, zemljama koje nisu članice Europske unije. Znači, niti u Libiji, niti u Tunisu, niti u drugim zemljama koje nisu članice Europske unije u toj regiji. Zatim je tu i određeni koordinacijski mehanizam vezan dakle između um, uh, europskih centara za traganje i spašavanje, a tu su i časnici za vezu između država članica, a tu je i uh, ICC u Rimu, a to je zapravo zapovjedni centar, zapovjedni stožer za operaciju Temis. Tehnički je izvediva kvalitetna i brza razmjena informacija svih aktera u operacijama traganja i spašavanja. Očekujemo povećanje broja migranata, dakle kad je riječ o povećanju broja migranata u Libiji. Mi to ne očekujemo. Primijetili smo od e, prošle godine da je drastično smanjen broj e, maloljetnika, dakle drastično smanjen za 60%, a sada i 70%. Dakle, govorimo o migrantima koji dolaze iz Libije. Bilo je i pitanja vezanih uz hotspotove i vezano uz ulogu Frontexa, Europsku agenciju za obalnu i e, graničnu stražu i različite zadatke, odnosno zadaće koje provodi agencija. Kon, koncept e, hotspotova nije se promijenio. Ostao je isti onakav kako je osmišljen 2015. godine za Grčku i Italiju ne radi se o administrativnoj strukturi, već se radi o obliku administrativne suradnje. Europea ha declarado exactamente que es una estructura administrativa. Europska komisija je rekla da je to administrativna struktura ovdje na ovom odboru. S obzirom da sam ja više se bavim ovim operativnim dijelom, mogu vam reći da svaki entitet radi u krugu svog rada, ali da kako mi e, koordiniramo zajednički aktivnosti. Uh, Uloga Frontexa je kako slijedi, dakle mi provodimo aktivnosti nadzora granice na morskoj granici to najčešće podrazumijeva aktivnosti spašavanja i traganja na moru. U takvim slučajevima e, se to prebacuje u nadležnost e, državnih tijela zaduženih za to. Dakle, u slučaju Italije znači da se prebacuje iz djelokruga rada Ministarstva unutarnjih poslova na Ministarstvo prometa. E, dakle, čim e, pomorski e, koordinacijski centar u Rimu to preuzme, to znači da to spada u nadležnost Ministarstva prometa i obalne straže, odnosno Guardia Kostjera. Prema tome, Frontex mora u takvim situacijama provoditi e, upute koje daje Talijanski pomorski koordinacijski centar. Nakon što se spašene osobe iskrcaju u žarišni centar, a istina je da ponekad se iskrcaju i u drugim dijelovima Italije koji nisu službeni žarišni centri, a pomoć koju Frontex e, pruža Italiji osmišljena je na način da mi pružamo potporu za aktivnosti debriefinga, e, pregleda i e, uzimanja otisaka prstiju. Dakle, žarišni centri moraju dati potporu e, nacionalnim nadležnim tijelima. Mi e, obavljamo razgovore s migrantima kako bismo više saznali o tome odakle dolaze, koje su nacionalne pripadnosti i iz kojih razloga su se našli na brodu e, koji je bio predmet operacije spašavanja. Ponekad se događa da dobijemo i neke osobne informacije e, koje mogu biti korisne u e, kriminalnoj obradi. Ponekad se događa da e, u razgovoru sa migrantima saznamo da postoji potreba za međunarodnom zaštitom. E, službenici Frontexa u takvim slučajevima takve osobe trebaju uputiti nadležnim tijelima za postupak azila. To mogu biti nacionalne agencije, ali isto tako i e, kolegama iz EASA. Ukoliko mi ili naši djelatnici otkriju nešto što bi moglo izazvati razlog za sumnju da je ta osoba bila uključena u neke kriminalne aktivnosti, e, trgovinu ljudima ili trgovinu drogom ili ukoliko postoji sumnja da je ta osoba bila uključena u neke terorističke aktivnosti, onda se takve osobe e, upućuju stručnjacima na dodatne provjere, dakle to su stručnjaci iz nacionalne policije ili Europola. Za to postoji jasna pravna osnova. Frontex eh, kao Europska agencija za graničnu i obalnu stražu ima ovlasti eh, da da svoj doprinos e, suzbijanju kriminalnih aktivnosti na europskoj granici i isto tako da doprinese borbi protiv terorizma na vanjskoj granici. Mi nismo obavještajna agencija, nismo niti protuteroristička agencija, e, tako da sve takve slučajeve moramo uputiti Europolu ili e, nacionalnim policijskim službama. Ono što mi možemo činiti E, jest dakle da upravo prosljedimo njima takve slučajeve. Što se tiče obrade osobnih podataka, e, Europski nadzornik za zaštitu podataka je dao za to odobrenje. Proveden je prvi pilot projekt 2016. godine e, koji je Europski nadzornik odobrio, a nakon stupanja na snagu novog mandata kada smo finalizirali i poboljšali suradnju s Europolom i e, nacionalnim policijskim službama. Naš službenik za zaštitu podataka obavijestio je Europskog nadzornika za zaštitu podataka o svim procedurama koje su uvedene i te su procedure dobile zeleno svjetlo od nadzornika. Htio bih također reći da e, naš mandat ide sada više u smjeru policijskih obavljanja policijskih poslova i obrade podataka, tako da sam e, se odlučio na to da zaposlim e, službenika za zaštitu osobnih podataka koji radi na puno radno vrijeme, budući da je to pitanje koje postaje sve relevantnije za naš rad u agenciji. Bilo je pitanja vezanih uz to što Temis ne e, pokriva čitav teritorij sredozemlja. A situacija u Libiji ne, ne daje baš razloga za optimizam. Mi u, na sredozemlju imamo tri operacije koje provodi Frontex, Temis, to je uglavnom dominantna Italija, zatim Poseidon, e, baziran u Grčkoj i imamo Indalu, to je jedna E, stalna operacija e, za koju je zadužena Španjolska. To je inače bila sezonska operacija koja se provodila ljeti, no s obzirom na brojke, a to je ujedno i odgovor na vaše pitanje o dolasku ljudi iz drugih e, država članica, trenutno je Italija još uvijek na prvom mjestu kada je riječ o zabilježenom broju migranata odnosno dolaska migranata, zatim na drugom mjestu je Grčka, a na trećem Španjolska. Moram reći da, e, se, da je broj dolazaka u Španjolsku u porastu i upravo zato sam u suglasnosti sa španjolskim vlastima dogovorio da e, ova operacija prijeđe u jednu trajnu operaciju. Mi E, obavljamo koordinaciju među državama članicama. Isto tako dajemo svoj doprinos u razmjeni podataka kada god dobijemo neke spoznaje o slučajevima traganja i spašavanja na moru i relevantnim slučajevima za države članice čak i izvan našeg operativnog područja. Što se tiče situacije u Libiji, nažalost, i mogu samo reći ono što sam saznao iz otvorenih izvora, jer mi nismo, naše snage nisu razmištene u Libiji, e, dakle mi dajemo sve od sebe kako bismo dali doprinos naporima koje poduzima Europska unija u izgradnji kapaciteta, no moram e, reći da tu trebamo biti skromni jer je to uistinu jedan vrlo opsežan zadatak i svi smo svjesni da e, uvjeti za prihvat e, i boravak migranata u Libiji ne odgovaraju e, humanitarnim standardima koje bismo mi iz naše europske perspektive očekivali. Što se tiče brojki tražitelja azila, istina je da imamo velik broj zahtjeva za azilom koji su e, predani u raznim državama članicama. Tu se pojavljuje jedan paradoks i mi pokušavamo razumjeti što to zapravo znači i podrazumijeva. Naime, broj e, neredovitih, neregularnih e, graničnih prijelaza na vanjskoj granici se smanjuje, dakle manje e, zabilježeno je pad od 60% prošle godine na razini Europske unije, no usprkos tome su nam države članice dojavile da e, se povećao broj zahtjeva za azilom. Za to mogu postojati različita objašnjenja. Možda su neki od njih već bili nazočni na teritoriju Europske unije. Neki od tih zahtjeva možda e, proizlaze iz sekundarnih, e, sekundarnog kretanja iz jedne države članice u drugu, ali ne možemo isključiti niti činjenicu da svi neregularni prelasci granice nisu registrirani. Možda su se pojavile nove rute ili neke raspršene rute i pretpostavljam da e, je to zapravo spoj svih ovih razloga koje sam naveo. Mi na tome radimo zajedno sa državama članicama, Azom i Europskom komisijom i pokušavamo to e, rasvijetliti. Da se vratim na operativno područje. Gumeni čamci kojima se koriste migranti ne mogu doći do e, deklarirane talijanske zone za traganje i spašavanje, a to podrazumijeva sljedeće. Dakle, što se tiče e, operacije za spašavanje i traganje, htio bih reći da Frontex nije ograničen e, deklariranim područjem za Temis, odnosno jest, budući da mi ne možemo intervenirati u e, slučaju trgovine ljudima, trgovine drogom izvan našeg operativnog područja. No, kada je riječ e, o traganju i spašavanju na moru, čim neki pomorski koordinacijski centar zatraži aktivaciju e, naših resursa, mi ih moramo uputiti na to mjesto i mi možemo provesti i dati potporu svim aktivnostima vezanim uz traganje i spašavanje, što uključuje spašavanje migranata i njihov prijevoz e, na sigurno mjesto gdje se mogu iskrcati u skladu sa e, uredbom Europske unije 656 iz 2014. godine ili u skladu sa međunarodnim pravom. Ukoliko spašavanjem i tim aktivnostima ne koordinira zemlja domaćin, odnosno Italija, nego neka druga država. Ako to nije slučaj, ako je, to, time koordinira neka druga država članica, onda moramo naprosto e, provoditi upute koordinacijskog centra kada je riječ o mjestu gdje se ljude treba iskrcati. Vezano uz pitanje o terorizmu, Htio bih napomenuti da naša agencija nije specijalizirana za pitanje terorizma. Mi smo Agencija za europsku graničnu i obalnu stražu. Imamo vrlo širok krug rada i Međutim, što se tiče samih uzroka e, terorističkih aktivnosti, rekao bih da ih vjerojatno ima mnogo i neke od njih nisu uvijek vezane uz upravljanje granicom. No, kada je riječ o upravljanju granicom, mi moramo dati sve od sebe da bismo doprinijeli većem stupnju sigurnosti i kako ne bi bilo nezabilježenih prelaska granice. Bilo je jedno pitanje o ulozi nevladinih udruga i o smjernicama koje treba dati državama članicama. Postoji etički kodeks koji je donijela talijanska vlada u, na ljeto 2017. godine. Koliko mi je poznato, Brojne su nevladine udruge pristale potpisati taj etički kodeks e, koji se odnosi na suradnju sa e, talijanskom e, vladom i sa drugim akterima poput Frontexa. Prije nekoliko godina smo imali isto tako primjer sličnog etičkog kodeksa u Grčkoj. Rekao bih da su to smjernice koje treba imati na umu E, kada govorimo o suradnji između nevladinih e, udruga i javnih tijela nadležnih za policijske posle. Ako nemate ništa protiv, moramo ostaviti još neko vrijeme. Da, dobro, što se tiče Tunisa, e, većina migranata iz, koji nam dolaze iz Tunisa su Tunižani, ali ima i nekih koji dolaze iz subsaharske Afrike, a koji se, koji zapravo prolaze preko tuneskog teritorija. Postoje neki problemi što se tiče sigurnosti. Neki poznati britanski mediji su e, ne tako davno objavili neke podatke o tome. I na kraju što se događa nakon registracije u žarišnim centrima. Migranti koji ispunjavaju uvjete za dobivanje međunarodne zaštite upućuju se u daljnji postupak za traženje azila, a oni koji e, nemaju, ne ispunjavaju uvjete za to, poput ekonomskih migranata, e, dakle onih koji nisu e, nemaju nekih drugih razloga kao što je spajanje obitelji ili slično, vraćaju se u zemlju podrijetla pod uvjetom da je to za njih sigurna zemlja. Evo, to bi bilo ono što sam ja htio reći, ali e, također e, mislim da bi i Kolada mogla odgovoriti na pitanje koja su na njoj. Hvala. E, uistinu mi je drago da ste odgovorili na ova pitanja. I sada riječ ima gospođa Fernandez. Hvala, pokušat ću to kratko. Na vaše pitanje o pravima na zdravstvenu skrb i obrazovanju i učestalost e, e, trgovine ljudima u žarišnim točkama i u sklopu naših operacija, općenito govoreći u ovom trenutku raspoređujemo medicinsko osoblje, ali nismo zaduženi e, za njihov e, dolazak u države članice. To je pitanje koje nam zadaje puno brige i mi također koordiniramo ovu stvar vrlo e, intenzivno. Što se tiče e, povrata. Puno puta smo čuli to pitanje, nešto ćemo, e, o tome ćemo govoriti na konsultativnom forumu, naročito e, za osjetljive i ranjive osobe koje su u takvim situacijama. Nema standardna o tome kada se žena može vratiti ako je trudna, ali se nadamo da ćemo iznaći nekakvo rješenje, odnosno kakav bi naputak mogao biti u tom slučaju koji neće biti obvezujući. Što se tiče obrazovanja, mi se time ne bavimo, nismo čak niti prisutni u područjima gdje nepraćene maloljetne osobe borave. E, e, gospođa Kosta je to pitala. Dakle, nismo tamo prisutni, mi jednostavno radimo prihvati, e, registraciju i pružamo početnu podršku vlastima u smislu registracije i uzimanja otisaka prst i identifikaciju jer to je vrlo važno kako bismo osobe mogli procesirati po prioritetnom postupku. I kao što sam je rekla, trgovina e, ljudima je vrlo visoko na dnevnom redu našeg rada u sljedećem razdoblju. Ne samo da se je to prestalo, već se to i povećava također i trgovina ljudskim organima je dio tog problema. Što se tiče mehanizma žalbi, ja se slažem s vama, sustav nije dobro razvijen do razine do koje bismo to željeli. Imali smo prvo kašnjenja u regrutiranju osobe koja će pružiti podršku mom timu u razvoju tog sustava. Treba jednostavno reći da smo prvo željeli imati naš našu internu proceduru dobro e, definirano prije nego što e, pređemo na teren. Dakle, prije nego što, kad dođemo na teren dobit ćemo još žalbi. Imam neke materijale koje ćemo vam ostati biti u prostoriju da pogledate ako želite. Mi zaista želimo smo prvo imati unutarnju organizaciju, a onda e, diseminirati mehanizam za žalbe kako bi taj mehanizam mogao odgovoriti na sve žalbe na e, vrijeme. No mehanizam ni sad ne odražava realnu situaciju na terenu. Bilo je još jedno pitanje o podršci i resursima koja su na raspolaganju u Uredu za temeljna prava. O tome smo imali puno pitanje. U ovoj trenutnoj fazi imamo šest ljudi u timu, uključujući i se, mene, još jedna osoba koja pruža podršku operacijama, zatim imamo tajništvo konzultativnog foruma koje radi samo za forum i imamo asistenta za e, mehanizam za e, žalbe i imamo mog asistenta i administrativnog asistenta. Šest nas je. A sada ću e, predati riječ Fabricu koji će vam reći da su, postoje još tri osobe, tri asistenta koji će nam se pridružiti ove godine. Prema tome bit će nas vjerojatno devet, ali to uopće ne udovoljava zahtjevima za pružanje podrške E, agenciji u povećanom broju zadaća a zadaće su da se osigurava e, e, osigura poštovanje ljudsko, ljudskih prava još ste nešto želje pitati ili ste dobili odgovore ne nisam imam samo jedno pitanje za gospodina Leđerija, možda nisam dobro čula sve vaše odgovore. Zanimalo bi me samo da mi potvrdite da je ova zona SAR u Libiji, da ona više ne postoji s obzirom da ste vi to predstavili kao nešto stečeno. E, Odgovorit ću na francuskom jeziku s obzirom da je pitanje upućeno na francuskom. Ne, e, ne mislim da je to nešto što se podrazumijeva, dakle ta zona SAR u Libiji. E, u ljeto 2017. je došlo do unilateralne izjave koja je stvorila jednu situaciju koju je osjetljivo opisati. U svakom slučaju vidimo da u toj zoni Mm, se događa da ponekad e, libijska obalna straža obavlja operacije spašavanja na moru, međutim u operativnom smislu nema kontakata između Frontexa i libijske obalne straži kada je riječ o tim operacijama. No, ne mislim da je to nešto što je definitivno tu, nešto se može računati. Svi znamo da postoji europski projekt za izgradnju Pomorskog koordinacijskog centra u Tripoliju. Taj e, centar e, je zapravo projekt koji financira Europska komisija. Italija radi na tome s pomoć e, financijskih sredstava Europske unije i Italija je zatražila da Frontex da svoju, svoje stručno, svoj stručni kadar, odnosno obalnu stražnu i EUBAM, civilna misija Europske unije, također je uključena u taj projekt koji se financira iz sredstava Europske komisije. Hvala gospodine Žeri, gospođo Fernandez, hvala kolegama na pitanjima koje su uputili našim panelistima. E, ćemo sa glasovanjem u 11.15. Hvala. Colleagues, if you're ready. Kolege, ako ste spremni, možemo početi. Molim vas da svi zauzmete svoja mjesta. Um, as usual, all electronic. Evo ga kao i obično, elektronsko glasovanje. to prevent injuries, I'll... E, čekat ću da svi zauzmete mjesta da bismo spriječili bilo kakve nezgode. I onda ćemo početi. E, znam da ljudi moraju otići, odletiti ili uhvatiti vlak. Dakle, počinjemo prvim nacrt mišljenja koje je pripremio gospodin Škripeko Inter operabilnosti e, sustava naplate na cesti i u olakšavanje pregoranične i razmjene informacije o tome da e, nisu naplaćene e, cestarine. Gospodin Škripek, želite nešto reći? Ne, onda možemo preći na glasovanje. Imate li svi? E, Jeste li svi spremni da glasate? Ste svi na svojim mjestima? Ja sam umoran, evo, pred uskrs je to normalno. Amandman 22, izvolite, glasujte. Zatvaram glasovanje. Još uvijek je otvoreno glasovanje? A, ne, još uvijek je otvoreno glasovanje. Sada molim vas da svi sjednete. Hvala. Jesu li svi glasovali? Nisu. Jeste li sad svi glasovali? Svi su glasovali. Zatvaram glasovanje. Sada amandman 23, otvaram glasovanje. Ovaj prvi amandman je prošao, sada zatvaram glasovanje po amandmanu 23. Usvojeno 24, amandman 24, otvaram glasovanje. Closed. Zatvaram glasovanje. usvoje se. Amandman 25, otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. osvoje se. Amandman 28, otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Odbacuje se. Amandman 33. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. Amandman 34. Otvaram glasovanje. 34, 35 i 36 amandmani svi zajedno za otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. Amandman 37. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. Amandman 39. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Odbije se. Amandman 40. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. odbije se. 41. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se amandman 42. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se amandman 43. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Odbija se. Kompromis 1. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. Amandman 59. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se amandman 60. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. Amandman 62. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. Closed. Otvaram glasovanje, zatvaram glasovanje. Rejected. Recitals amendment. Odbija se recit, eh, uvodna izjava, amandman 6. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Carried amendment. Usvaja se amandman 7. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Carried amendment 8. Vote is open. Amandman 8. Otvaram glasovanje. Zatvoren glasovanje. Usvaja se. Amandman 9. Otvoren glasovanje. Zatvoram glasovanje. Usvaja se amandman 10. Otvoram glasovanje. Zatvoram glasovanje. Usvaja se. Amandman 11. Otvoram glasovanje. Zatvoram glasovanje. Usvaja se amandman 12. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. Amandman 14. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Odbija se amandman 15. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. Amandman 16. Otvaram. Zatvaram. Usvaja se. Amandman 18. Otvaram. Zatvaram. Usvaja se. Amandman 2. Otvaram. Zatvaram. Usvoja se. Amandman 20. Otvaram. Zatvaram. Odbija se. Amandman 21. Otvaram. Zatvaram. Usvaja se amandman 63. otvorim, zatvorim. Usvaja se amandman 64. otvorim, Zatvaram. Usvaja se. I konačno pojmen se. <clears throat> Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvajeno 48 e, za, 2 protiv, 4 e, suzdržanih. E, čestitam izvjestitelju. Kolege, prelazimo na glasovanje o izvješću gospođe Stevens e, za e, odluka vijeća o zaključku u ime Europske unije e, vijeća Europe i njihove konvencije o prevenciji terorizma. gospođe Stevens, da li želite nešto reći? Ne? Da? Hvala gospodine predsjedatelju, drage kolege tokom nedavnog sastanka Libe ja sam govorila o ovoj temi i postavljene su mi pitanja o borbi između komisije vijeća i mojeg stanovišta jer države članice imaju podijeljenu odgovornost u smislu terorizma, stoga se ja ne slažem sa zaključnjima vijeća. Zajedno smo odlučili da napravimo punopravnih upućivanja na naš prijedlog i mislim da su svi klubovi u, e, se slažu i da će ovo izvješće dobiti podrškom. Prijeđimo na glasovanje. Amandman 1. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se amandman 2. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se amandman 3. Otvaram glasovanje. Zatvaram. Usvaja se amandman 4. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se konačno se glasovanja. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. usvoja se 47 za 5 protiv, nema suzdržanih čestitke izvjestiteljici. A sada idemo na sljedeći naše glasovanje opet je izvješće gospođe Stevens, odluka vijeća u ime Europske unije o dodatnom protokolu koji e, nadopunjava konvenciju vijeća Europe o e, sprječavanju e, terorizma. To je točka 14 na našem dnevnom redu. U redu. Amandman 1. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se Amandman 2. Otvoram glasovanje. Zatvoram glasovanje. Usvaja se. Amandman 3. Otvoram glasovanje. Zatvoram glasovanje. Amandman 4. Oprostite. Znači ovo je usvojeno prethodno, sada amandman 4. Otvoram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. I konačno se Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvojeno 49 za, 5 protiv, nema suzdržanih. Za čestitam izvestiteljici. Kolege, prelazimo e, nove psihoaktivne substance, kontrolne mjere, Prisjetit ćete se da e, smo bili konzultirani o sedam e, substanci i izvjestitelji su predstavili sedam izvješća nakon izvješća jedinih narodima o narkoticima. E, I to se automatski Europski uključuje u definicije Europske unije u svrhu borbe protiv e, e, krijumčarenja drogom. Dakle, ne treba nam danjih odluka e, a pismo vijeća vam je poslano i još uvijek trebamo mišljenje parlamenta o dvije preostale substance. Da li izvijestite želi nešto reći prije nego što pređemo na glasovanje? Ne. Ne možda sam bio agresivan i brz, mogli ste um, se javiti za riječ ako ste e, to željeli. Sada prelazimo na glasovanje, izvolite. Ovo, e, e, izvjestitelj Majita Paga za Tundoro iz konačno glasanje je poimenično, izvolite, otvaram glasovanje. Zatvoram glasovanje. Usvojeno 53 za, 1 protiv, bez sudržanih e, čestitim izvjestitelju. A sada o, um, točka 16 dnevnog reda i prelazimo na pojmenično glasanje. Otvaram glasovanje, zatvaram glasovanje. Usvaja se 52 glasa za, jedan protiv, bez uzdržanih e, čestitke izvjestitelju. Okay, so kolege, dolazimo do točke 22 koja se odnosi na kandidate za Europski parlament i ja trebam pročitati kratku izjavu. Uredba o uspostavljanju e, e, ureda javnog tužitelja je usvojena u listopadu prošle godine kako bi se stvorio e, ured javnog tužitelja počele su pripreme u smislu izbora glavnog tužitelja i tužitelja Europske unije i postoje selekcijski panel koji bi trebao e, imati 12 osoba koje bi trebali izabrati bivši članovi suda pravde i e, e, revizijskog sudba. Eurojusta, tužitelja i advokata. Jedna od osoba treba biti predložena od Europskog parlamenta, to ćemo danas napraviti nakon odluke koja je usvojena 5. ožaka ove proceduri da se e, imenuje jednog člana panela. Dobili smo sljedeće sugestije od strane klubova. Sad ću ih pročitati abacednim redom. Candidido, Conde Compido, Račita Date, Iva Žule, Antonija Mura, Marijes Forničanicijano. Dobili ste listu kandidata koji se predlažu i imate njihove životopise. E, glasovat ćemo elektronski tajno e, o kandidatima jednom za drugim po abecednom redu. Molim vas da glasujete e, u prilog samo jednog kandidata, a što se tiče ostalih četiri kandidata možete ili glasovati protiv ili se služiti tako da će se pokazati e, plavo svjetlo, da vas ne zbunjemo. Znači možete e, pozitivno e, glasovati samo za jednog kandidata, samo jednom kandidatu možete dati glas. A, možete se, a onda u tom slučaju se suzdržavate od glasovanja za bilo kog drugog. Kako biste se suzdržali, morate to napraviti aktivno. Znači ne samo ne glasovati, morate glasovati ili protiv ili se suzdržati, odnosno glasati suzdržano. Ne možete ne glasovati ako ne želite za neko glasati. Obzirom da smo mi Evropski parlament, morate proaktivno biti suzdržani, ne samo suzdržani, već morate nešto napraviti kako biste pokazali da ste suzdržani. Da li razumijete svi? Dakle, glasujete samo za jednu osobu i to tajno. Pokazat će se plavo svjetlo. Izvolite, jeste li svi spremni? Dakle, idemo redom. Hoću li ponovno čitati njihova imena? Da, jedno, jedan po jedan. Znači, prvo ću pročitati ime kandidata, vi glasujete, razumijete? Dakle, prvo, abecednim redom, gospodin Candido po, eh, Conde Pompido. Eh, otvaram glasovanje za ovog kandidata. Jesu li svi glasovali? Zatvaram glasovanje. A sada ću za ovog kandidata pročitati, ne, ne moram pročitati e, rezultat. Drugi kandidat, gospođa Račida Date, otvoram glasovanje. Račida Date, zatvaram glasovanje svoje, oprostite, ne, ne moram ništa reći. idemo, Iva Žoli, to je treća kandidatkinja, otvaram, otvaram glasovanje, Iva Žoli. Zatvaram glasovanje. Četvrti kandidat, Antonio Mure je četvrti kandidat, Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. I konačno peti kandidat, gospodin, gospodin Maris Forniciano. Otvaram glasovanje. Zatvoram glasovanje. Dobro. E, zabilježili smo glasove, da da to sad pročitam? Samo ću objaviti ko je izabrana. Izabrana osoba je gospođa Rašida Date. A sada idemo na sljedeću točku za koju ćemo glasovati, a to je pluralizam medija i sloboda medija u Europskoj uniji. Izvjestiteljica je Barbara Spineri. Prije nego što prijeđemo na glasovanje, želi li izvjestiteljica nešto reći? Ne, ne, neću ništa reći. Hvala Barbara. Gospodin Dijazdemera ima nešto za reći, da? Hvala gospodine predsjedatelju. Jednostavno želim odbaciti aluzije na špansku memorandumu. Mislim da to nije opravdano i zato to odbacujem. Nije pošteno i e, ne temelji se na dobrim saznanjima. Da, zabilježili smo to gospodin Dizdemera. Sada idemo na glasovanje. E, Kompromis 1, otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se amandman 92, otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Odbija se Amandman 93. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se 96. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. Amandman 101. Otvaram glasovanje. <clears throat> Zatvaram glasovanje. Odbija se. Amandman 102. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Odbija se. Amandman 103. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Odbija se. Amandman 104. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. Amandman 105. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. Amandman 106. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. Kompromis 2. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. Amandman 1, 1, 0. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. Amandman 1, 1, 1. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. Amandman 1 i 1, 2. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. Amandman 3 Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Odbija se. Kompromis 3. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. Amandman 1.1.9. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se kompromis 4. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se amandman 1, 2, 4. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se amandman 1, 2, 5. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. Kompromis 5. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se 1, amandman 2. Otvoram glasovanje. Zatvoram glasovanje. Odbija se 1, 133. Otvoram glasovanje. Zatvoram glasovanje. Usvaja se 1, 134. Otvoram glasovanje. Zatvoram glasovanje. Odbija se. 135. 135. Otvoram glasovanje. Zatvoram glasovanje. Odbija se. 136. Otvoram glasovanje. Zatvoram glasovanje. Usvaja se. E, paragraf 15 iz Kolte. Otvorim glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. 138 amandman. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Osvaja se amandman 139. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Odbija se. Kompromis 6. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usva se amandman 1.4.7. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usva se Amandman 148. Zatvaram glasovanje. Odbija se. 149. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. Kompromis 7. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. Amandman 2. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. Kompromis 8. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se kompromis 9. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usva se. 168. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. 169. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. Kompromis 10. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se kompromis 11. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se paragraf 16 iz kolta. Zatvaram glasovanje. Usvaja se kompromis 12. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. Amandman 178. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. Amandman 182. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. 193. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se kompromis 13. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se kompromis 13a. Oprostite. 13 osvojen, sada 13a, otvaram e, glasovanje. Mašina je malo e, spora danas, ajde, daj. Mašina je spora. What's it, still, what's it doing? Carried. It's carried. Compromise 30. Compromise, compromise 13a. E, ne, ovo je bio 13, a oprostite, veli mašina je spora. 197 amandman, otvoreno glasanje, zatvoreno glasanje. Odbija se. Broj 200, otvoreno glasanje. Glasanje zatvoreno. Usvaja se. 201, otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. 203. Glasanje otvoreno. Glasanje je zatvoreno. Usvojeno. 204. Otvoreno glasanje. Glasanje je zatvoreno. Usvojeno. Paragraf 17. Iskolta. Otvoreno glasanje. Glasanje zatvoreno. Usvojen. Kompromis 14. Glasanje otvoreno. Glasanje zatvoreno. Osvaja se 112. Otvoreno, zatvoreno. Odbija se 200 14. Otvoreno glasanje. Glasanje zatvoreno. Usvaja se. 215. Glasanje otvoreno. Glasanje zatvoreno. Usvaja se. 216. Glasanje otvoreno. Zatvoreno. Odbija se. 219. Glasovanje otvoreno. 219. Glasovanje zatvoreno. Usvojeno 220. Glasovanje otvoreno. Zatvoreno. Usvaja se 221. Glasovanje je otvoreno. Zatvoreno. Usvojeno. 222. Glasovanje otvoreno. Zatvoreno. Usvesen. Amandman 223. Otvoren glasovanje. Zatvoren glasovanje. Usvaja Amandman 224. Otvoren glasovanje. Zatvoren glasovanje. Usvaja se amandman 226. Otvoram glasovanje. Zatvoram glasovanje. Usvaja se 227. Otvoram, zatvoram glasovanje. Usvaja se navodi, uvodni navodi 1. Otvoram glasovanje. Nastojim izbjeći ometanje. Zatvaram glasovanje. Amandman 2. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se amandman 3. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se amandman 4. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. Amandman 5. Otvoren glasovanje. Zatvoren glasovanje. Usvaja se. Amandman 6 i 7 identični su. Otvoren glasovanje. Zatvoren glasovanje. Odbija se. Amandman 11. Otvoren glasovanje. Zatvoram glasovanje. Odbija se amandman 12. Otvoram glasovanje. Zatvoram glasovanje. Odbija se. Amandman 13. Otvoram glasovanje. Zatvoram glasovanje. Odbija se. Amandman 14. Otvoram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Odbija sam amandman 15. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se amandman 16. otvoren glasovanje. Zatvaram glasovanje. Odbija sam amandman 17. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Odbija se amandman 18. otvoram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se amandman 19. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Odbija se. Amandman 21. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. 22. Otvaram glasovanje. Zatvaram. Usvaja se. Amandman 23. Otvaram glasovanje. Zatvaram. Usvaja se. Uvodne izjave kompromis 15. Otvaram glasovanje. Zatvaram. Usvaja se. Amandman 26. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se amandman 27. Otvaram za, glasovanje. Zatvaram. Usvaja se amandman 28. Otvaram glasovanje. Zatvaram. Usvaja se kompromis 16. Otvaram glasovanje. Zatvaram. Usvaja se 34. Otvoram glasovanje. Zatvoram. Odbija se Man 37. Otvoram glasovanje. Zatvoram. Usvaja se. Amandman 38. otvaram glasovanje. Zatvoram. Usvaja se amandman 40. otvaram glasovanje. Zatvaram. Odbija se. Amandman 41. Otvaram glasovanje. Zatvaram. Usvaja se. 42. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. 43. Otvaram glasovanje. Zatvaram. Usvaja se. Amandman 44 i 70 identični su. Otvoram glasovanje. Zatvaram. Usvaja se. Amandman 45. Otvoram glasovanje. Zatvaram. Usvaja se amandman 46. Otvoram glasovanje. Zatvaram. Usvaja se 47. Otvaram glasovanje. Zatvaram. Usvaja se 48. Otvaram glasovanje. Zatvaram. usvaja se 49. Otvoram glasovanje. Zatvaram, usvaja se. Kompromis 17. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. Amandman 55. Otvoram glasovanje. Zatvaram usvaja se. 56. Otvaram glasovanje. Zatvaram. Usvaja se. 57. Otvaram glasovanje. Zatvaram. Usvaja se. 58. Otvaram glasovanje. Zatvaram. usvaja se. Kompromis 18, otvaram glasovanje. Zatvaram. Usvaja se. 63, otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. Kompromis 19, otvaram glasovanje. Zatvaram. Usvaja se amandman 67. Otvoram glasovanje. Zatvaram. Usvojeno 68. Otvaram glasovanje. Zatvaram. Usvaja se kompromis 20. otvoram glasovanje. Zatvaram. usvaja se. Kompromis 21, otvaram glasovanje. Zatvaram. Usvaja se amandman 78, otvaram glasovanje. Zatvaram. Usvaja se 80, otvaram glasovanje. Zatvaram. Usvaja se. 82. Otvaram glasovanje. Zatvaram. Usvaja se. Kad je riječ o stavcima pod nadležnošću Jurija, idemo na stavak 8. Otvaram glasovanje. Zatvaram. Usvaja se stavak 9. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se stavak 15. Juri. Otvaram glasovanje. Zatvaram. Usvaja se 23. Otvaram glasovanje. Zatvaram usvaja se. Odbor kult, stavak 6, otvoram glasovanje. Zatvoram glasovanje. Usvaja se. Stavak 18, otvoram glasovanje. Zatvoram. Usvaja se. Stavak 22, otvoram glasovanje. Zatvoram. Usvaja se 23. put. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. I sada ćemo glasovati poemenično za cijeli dokument. Zatvaram glasovanje usvojeno sa 44 glasa za, 3 protiv i 4 suzdržana. Čestitke izvjestitelju. Gospodine Jurek, imate li proceduralnu primjedbu? Da, hvala vam. Samo bih htio reći da smo mi bili u manjini i želimo da, se to, da to uđe u zapisnik. Ušlo u zapisnik. Hvala. Evo, zaključili smo glasovanje i ovo ovaj je kraj sastanka. Imali i, i, ikakvih tema po točkom razno? Ne, razno. Dakle, ovo je kraj sastanka. Sljedeći sastanak je 9. travnja. Uživajte u uskršnjim blagdanima. Hvala vam. Uživajte u stanci. E, doista zasluženi odmor doista se nadam da ćete uživati u blagdanima.